Izvolite sjesti. Dobro, to smo obavili. A onda ćemo usvojiti dnevni red. Da li se neko protivi tom dnevnom redu? Ne, onda ga smatram usvojenim. Imamo malu izmjenu. Kolegaca potpredsjednika predsjednica Renata Brijano tražila je ako je moguće da se malo ranije predstavi točka 15, je li tako? Ne? Dakle, da, to se traži, dobro. Tu se radi o izvješću o e, misiju Kadis. Ništa se ne brinite, kolegice. Poslije glasanja će to biti. Dakle, s obzirom da ćemo imati 10 do 15 minuta između glasanja i dolaska rumunjskog ministra, predlažem da u tom trenutku e, to napravimo. To izvješće o misiji koja je održana u Kadisu. Da li se svi slažu? Da, dobro. Dakle, možemo smatrati usvojeni dnevni, dnevni red usvojenim i to po drugi put. Prelazimo dakle na sljedeću točku dnevnog reda. Gospođo Aguilera, kada imate slušalce na ušima, onda glasno govorite. Normalno je svi smo isti, ali kada su nam uši začepljene, onda još glasnije govorimo. Dakle, draga Klara. Nemojte se ljutiti. No, evo, sada ćemo usvojiti zapisnik. Predlažem da usvojimo zapisnike sastanaka odbora koji su održani 21. 22. 11. 27. 11. 2018. malo prigovora nema. Smatram te zapisnike usvojenim. A sada prelazimo na glasanje. Da li netko zaboravio svoju karticu? Svi imate. Glasačke kartice, sjajno. Počnemo s prvim izvješćem. A, Dobro, imate kartu, dobro. Bilo je u džepu, dobro. Dakle, počinjemo s glasanjem o preporuci za Côte Dakle, imamo jedinstveno glasanje, otvaram elektroničko glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Velikom većinom. Prelazimo na... rezoluciju o sporazumu o Kodivar. Amandman drugi otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman treći. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Možete... Odbija se. Amandman četvrti. Otvoram glasanje. Votez glasanje. Zatvaram glasanje. C'est adopté. Usvaja se. Amandman peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. C'est adopté. Usvaja se. Amandman šesti. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 9, 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 9.4. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Budna izjava prva. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. predlažem sada da glasate o ukupnoj rezoluciji o kod Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. U sve. Prelazimo sada na glavnu stvar. Dakle, preporuke o Maroku. man je prvi i drugi. Istovjetni su. Otvaram elektronsko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeni. Sada vas molim da glasate o cijelokupnoj preporuci. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja 17 glasova za 7 protiv. Prelazimo na uredbu. Imat ćemo određen broj amandmana, tako da vas molim da budete pažljivi. Amandman 32. otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 34. Otvaram glasanje. S'il vous plaît. Sinon, je mettre des mauvais points. Pazite, inače ću vam početi dijeliti loše negativne bodove. Bili smo na amandman 34. se izglasao zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 35. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 36. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 38. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 45. Otvaram glasanje. 45. i 46. ako se ne varam. Ne, 45. Odbija se 46. otvoram glasanje. Ne, ispričavam se, bili su istovjetni. Dakle, 47. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 48. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 49. otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 50. otvoren glasanje. Odbija se 51. otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 52. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 53. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 54. Otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 55. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se 56 i 57. Otvoram glasanje. Zatvaramo glasanje. Odbija se. 58. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 59. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 60. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 61. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 62. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 63. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 64, 65. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Jeste li spremni? Urlike, spremni? Dobro. 67. otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se 68. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 69. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 70. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 71. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 72. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 73. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 74. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 75. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 76. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 77. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 78. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 79. Otvoram otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 80 i 81. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 82. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 83. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 84. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 85. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 86. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Udni izjave prva. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija Budno izjava amandman drugi, otvaram glasanje. otvaram glasanje. Odbija se. Amandman treći. Zatvaram glasanje. Odbija se četvrti. Otvaram glasanje. Odbija se. Peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se šesti. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje glasanje. Odbija se deveti. Otvaram glasanje. Odbija se deseti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 13. i 14. istovjetni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15. i 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 17. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Odbija se. 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 20. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se 21. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 22. Otvoram glasanje. Zatvoreno glasanje. Odbija se 23. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se 24. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 25. je otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 26. je otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 27. je otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 28. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prije nego pređemo na konačno glasanje, e, molim malu pauzu u svojstvu izvjestelja, sam par trenutaka. Hvala. Ça va durer quelques secondes. To će trajati samo par trenutaka. E, samo želim da uskladim konačno glasanje, to je normalno, to, je, to ovisi o glasanju, o tome ovisi glasanje amandmana, imam pravo na to. Mes chers collègues, est-ce que vous... Dragi kolege, jeste li spremni za glasanje? o konačnoj rezoluciji. Donc, le vote est ouvert. Otvaram glasanje.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 Glasa se o prijedlogu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Adopti. Usvaja se. i vote sur le, le vote final. Konačno glasanje. Sur le statement. Oui, sur le statement, sorry. Pour le trilogue. Ok. Radi se o trialogu. Zatvoram glasanje. Usvaja se, hvala. Eto, toliko da, dragi kolege. Završili smo s glasanjem. Dakle, prepuštam onima koji to žele da napuste dvoranu u tišini.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 Renata će nam podnijeti izvješće o posjetu Kadisu. Dobro, hvala. Dakle, prelazimo na točku 15. Kao što smo najavili. Kao što smo to odlučili usvojili s novim dnevnim redom. Dakle, odmah ću dati riječ Renati Brijano. Konja će nas izvijestiti o misiji u Kadisu od 17. do 19. prosinca. Renata imaš riječ. Merci, president. La missione a, a Cadiz... Hvala. Misija u Kadisu i u Andaluziji općenito zapravo jer smo susreli se sa svim e, vasima i dionicima u Andaluziji je bila vrlo zanimljiva. Želim zahvaliti u posebice Klari, a također i svima onima koji su na lokalnoj razini dakle u sastavu regionalnih i lokalnih vlasti nam pomogli u organizaciji ove misije. I zapravo zahvaljujući ovoj misiji uvidjeli smo koliko je ribarstvo važna djelatnost u Andaluziji i to naravno podrazumijeva i sve popratne djelatnosti, akvakulturu, preradu ribe, trgovinu i prodaju ribe. I on je važno također i za odnose između Andaluzije i ostatka Španjolske, ali i za odnose Španjolske i sa svim ostalim zemljama u Europi i trećim zemljama. Misija je bila pravo vremena jer smo imali priliku posjetiti i poduzeća i susresti se sa predstavnicima struke koji su zastupili upali praktički sve sektore. Krenuli smo od Luke Konida Frontera i tamo smo se susreli sa ribarima i trgovcima koji su pokrenuli inicijativu označavanja ribe koja je vrlo zanimljiva. Riječ je o ribi koja se izvozi u niz europskih zemalja i tako označavanje je omogućilo potpunu sljedivost ribe i e, ta se riba lovi u koninu na večer, a idućeg dana odmah se može naći na ribljim tržnicama u Frankfurtu ili u Italiji i u drugim europskim zemljama i to zahvaljujući bar kodovima koji su vrlo korisni potrošačima jer potrošač može iz toga očitati čak i trenutak kada je riba ulovljena i na kojoj ribari Također, smo se upoznali sa najvažnijim predmetima za ribare i za djelatnike u ostalim popratnim djelatnostima i također smo se upoznali sa poteškoćama s kojima se susraću ribari i općenito cijeli sektor ribarstva kada je riječ o europskim politikama. Posjetili smo također jedno, jedan veliki pogon za akvakulturu u području bivše Solane. I tu je riječ o projektu koji je i sufinanciran od strane Europske unije i koji nastoji biti ekološki održiv. Ribe se hrane račićima i e, drugim e, prirodnim e, prehrambenim sredstvima, a ne umjetnim sredstvima. Svi djelatnici su nam ukazali na to da je jedna od najvećih poteškoća u odnosima sa Europskom unijom pretjerana birokratizacija zacija što otežava pristup europskim sredstvima, ali ne samo to. Susreli smo se također i sa e, grupom za lokalnu akciju u Kadizu. I vidjeli smo da oni razrađuju čitav niz projekata i zapravo djeluju i kao lokalni zamašnjak gospodarstva. No, tu smo se također e, upoznali i, i sa poteškoćima u pronalaženju sredstava za financiranje tih projekata i jer su bili prisiljeni čak i odložiti neke projekte zbog nedostatka sredstava. I o tome moramo dakle promisliti. Na kraju smo, a, osim toga smo posjetili i jedan istraživački centar koji je bio vrlo zanimljiv i to je bio poticaj svima nama zato jer e, oni nam dostavljaju znanstvene podatke koji su važni za naše donošenje odluka i posjetili smo dva pogona za preradu ribe. Jedan od njih e, se bavi preradom hubotnice, a drugi jednim e, artiklom koji je meni bio nepoznata, a to su prerađevine od e, ribe i općenito od e, lososa gdje se rade recimo riblje hrenovke koje su vrlo zanimljive. I tamo smo sa zaposlenicima razgovarali o njihovim e, potrebama i općenito o potrebama sektora koji je doista izuzetno važan e, za ovu regiju. Iz raznih misija svjesna sam toga da su poteškoće vrlo slične, međusobno dakle birokratizacija, pristup europskim fondovima, a zanima e, djelatnike u sektoru također i ono čime se trenutno bavimo. Zatim smo se susreli sa svim e, stakeholderima, odnosno dionicima na e, jednoj konferenciji i tamo smo se upoznali i sa pitanjima koje koje se ne tiču isključivo Andaluzije, nego općenito sredozemlja i dionici su ukazali na e, ono što ih najviše zanima, dakle međunarodne sporazume koje smo danas izglasali, koji su važni za to područje i također su nas e, zamolili da posvetimo posebnu pozornost e, i pitanju demetralnih voda u sredozemlju i također su postavljali mnogo pitanja i o e, budućem fondu za pomorstvo i ribarstvo i o VFO jer je to također još jedan važan aspekt. Hvala Renata. Ovo je bio zanimljiv posjet Andaluziji Pozvala nas je Klara Aguilera koju ću odmah dati riječ. Hvala. Nemam što dodati onome što je rekla kolegica Renata Brijano koja je sve vrlo dobro objasnila i želim joj zahvaliti na eh, pomoći organizacije ove emisije i svim ostalim kolegama, mm, Antoniju eh, Pintu i eh, svima ostalima koji su sudjelovali u ovom posjetu i hvala im na uloženom e, naporu i na ustrajavanju na ovom posjetu koji se održao u malo neobičajenom razdoblju. No, u svakom slučaju, e, djelatnici u sektoru su nam bili zahvalni na tome, a na organizaciji želim zahvaliti i tajništu i Klaudiji na uloženim e, naporima u tome da pomognu našoj delegaciji i također želim zahvaliti na e, dolasku na misiju. Kao što je Renata s pravom rekla, imali smo niz e, sastanaka sa djelatnicima u sektoru u zaljevu Kadiza i tu smo se susreli sa različitim e, pitanjima i poteškoćama, odnosno Djelatnici su nas pitali o tome koji će biti akcijski plan za e, demerzalne vode i to sada e, razmatramo i za potrebe trijaloga. I također su nas ispitivali o sporazumu s Marokom i susreli smo se sa e, predsjednicima ribarske flote koja osjeća upravo posljedice tog sporazuma sa u odnosima s Andaluzijom zato što je važno da ribari mogu nastaviti loviti u tom području. Zatim smo razgovarali o uredbi o kontroli i o svim temama koje su trenutačno bitne za ribarsku, e, ribarski sektor. E, zaljev, zaljev iz Kadiza ima vrlo specifičnu poziciju i flota iz Maroka lovi u istom ribolovnom području i to je uvijek vrlo kontroverzna tema. E, ta mjesta uvelike ovise o ribarstvu, tako da nije tu toliko bitan broj radnih mjesta, već utjecaj na e, svu andaluzijsku obalu, pogotovo u toj provinciji Kadiza i Huelve. Hvala svima koji su sudjelovali, hvala svim e, zastupnicima. Renati, Klaudiju, svima koji su nas pratili, te ljudima iz moje ekipe koji su jako puno poznali, koji su mi jako puno pomagali. Ja se nadam da vam je taj službeni put bio koristan. Drago mi je da smo stupili u kontakt s tim organizacijama, a znanje o sektoru i tekako i nama pomaže. Ja sam nedavno bila i u Pomeraniji, to je također bilo vrlo interesantno. Sve to je, svi su ti posjeti jako važni ako želimo dobro razumjeti probleme s kojima se e, ti ljudi susreću svakoga dana. Hvala vam svima još jednom. Hvala. Klara. Puno ti e, hvala. Ovo što si rekla o sporazumu s Marokom je za nas i tekako važna tema. E, I to ne samo zbog ribarstva, već i zbog imigracijske politike. E, morali bismo u budućnosti puno bolje surađivati sa zemljama porijekla. Drago mi je da smo na ovaj način uspjeli e, na cjeloviti način čuti o brojnim e, temama. Hvala vam. Sada riječ ima zastupnica Gudin. Ok. A, ja, ja, ja. No. Also, herzlichen Dank. Dann uh, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nećete ništa reći dobro, u tom slučaju prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Donc on fait un break parce qu'on attend le ministre. Evo napravit ćemo kratku pauzu jer čekamo ministra koji dolazi u 11 sati, dakle imate 15 minuta na raspolaganju tijekom kojih možete raditi što god hoćete. Enfin, pas tout quand même, mais... Ne baš sve, ali eto, razumijeli ste me.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 un échange de vues avec Imat ćemo sada razmjenu gledišta, razmjenu mišljenja sa aktualnim predsjedništvom Europske unije. Dakle, pozdravljam dolazak Petra Daje, ministra za poljoprivredu i ruralni razvoj Rumunjske. Imat ćemo dakle razmjena gledišta, kao što rekoh, o prioritetima rumunskog predsjedništva e, po pitanju ribarstva. Naravno, želimo mu srdačnu dobrodošlicu. Najprije vam zahvaljujem ministre što ste došli predstaviti rumunski prioritete u sektoru ribarstva u ovom zadnjem dijelu našeg parlamentarnog mandata. Dakle, kako bismo uspjeli zaključiti ključne dosije za e, zajedničku ribarstvenu politiku, trebamo e, blisko surađivati u zadnjih e, tjedana kako smo priveli kraju zakonodavne dosije koji su od osobitog značaja koje smo pregovarali pa sa predsjedništvima koje su prethodile vašem. Juče smo uspjeli zaključiti dva trijaloga. I želim istovremeno čestitati izvjestiteljima gospođi Engstrom i gospodinu Afronteu. To, to je bilo juče ti vaši trijalozi. A među drugim dosjeima mislim na, na dosije koji se odnosi na tehničke mjere i plan upravljanja zapadnog sredozemlja za koje su institucionalni pregovori u tijeku, ali tu su isto tako i dva jako važna dosija koja ćemo usvojiti na prvom čitanju, mislim na reviziju uredbe o kontroli i novi e, e, e MFF. Dakle, Neću više duljiti. Ministre, predajem vam riječ. Izvolite. Hvala. Alena. Zahvaljujem ti na dočeku i u ovom mjestu u kojem vi donosite odluke u ovom mjestu gdje surađujemo mjestu gdje u okviru europskih institucija etabliramo politiku za ribarstvo koja je iznimno važna za sve nas i za svakog od nas. Pojedinačno, dragi zastupnici odbora za ribarstvo, dame i gospode eurozastupnici, veliko je zadovoljstvo i čast biti danas pred vama kako bih vam predstavio prioritete rumunjskog predsjedništva Europskog vijeća. Za nas, za Rumunjsku, Ovdje se radi o trenutku povijesnog značaja, naime po prvi put 12 godina nakon pristupa Europskoj uniji obnašamo dužnost predsjedništva i naredno razdoblje bit će iznimno dinamično i bit će tu veliki broj jako važnih događanja za budućnost Europske unije koji će uslijediti jako brzo jedni za drugima, no budite uvjereni, učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo bili nepristrani posrednici i učinit ćemo sve kako bi europski projekt napredovao. Želimo da naše predsjedništvo bude usmjereno ka građanima i želi bismo da budu bolje upoznati s europskom agendom te rezultatima našeg napora koji idu koji trebaju biti u službi Europljana. Europsko Rumunjsko predsjedništvo stavilo je ideju kohezije kao zajedničku vrijednost i naši prioriteti organizirani su oko četiri stupa. Europa konvergencije, Europa sigurnosti, Europa zajedničkih vrijednosti prvi stup naš je cilj imati europu konvergentnosti i kohezije privilegirati održivo i pravedni razvoj svih država članica povećati konkurent i smanjiti razliku između regija i država, zajamčiti socijalni napredak, konektivnost, digitalizaciju, poticati poduzetnički duh i konsolidirati industrijsku politiku. U okviru drugog stupa Europe sigurnosti naš cilj je pojačati sigurnost u Europi, zajamčiti veću koheziju između država članica suočenima s novim izazovima u polju sigurnosti i suočenima sa novim prijetnjama za naše sugrađane. Tu naravno treba privilegirati i kooperaciju. Treći stup Europa u smislu svjetskog igrača. Naravno trebamo ojačati ulogu Europe na svjetskoj razini provedbom globalne strategije zajamčiti potrebne resurse i promovirati politiku proširenja i svo djelovanje u smislu politike susjedstva. što se pak tiče četvrtog stupa, najprije bismo željeli poticati solidarnost i koheziju unutar Unije, time što bismo politici borbe protiv diskriminacije dali mjesto koje zavrijeđuje, dakle, e, jednako postupanje prema svima, jednakost između muškaraca i žena. Europski parlament ima važnu ulogu jer je predstavnik građana i moje dugačko 12-godišnje iskustvo kao član e, za e, u odboru za poljoprivrednu politiku, i na kraju predsjednik istog e, bit će u potpunosti e, stavljen na raspolaganje u tu svrhu. Dakle, možete biti sigurni da ću ja dati sve od sebe kako bismo konstruktivno učinkovito napredovali na radu na svim zakonodavnim dosjejima i to prije kraja ovog saziva i već sam dao svom timu instrukcije u tom smislu. Dakle, naši prioriteti za sektor ribarstva mogu ne mogu nego biti pod utjecajem trenutnog konteksta s obzirom da imamo izbore koji se bliže. Želimo napredovati što bolje, što više, računajući naravno na programima koji i napredko ostvarenim od strane prethodnih predsjedništava. U tom smislu želim zahvaliti kolegici Elizabeti Kestinger i cijelom njenom timu na uloženom naporu, trudu i na ostvarenim napredcima. Ale ne, tebi također želim čestitati jer zahvaljujući tebi i tvom timu i zahvaljujući suradnji s austrijskim predsjedništvom uspjeli ste ispregovarati na pragmatičan način višegodišnji plan upravljanja zapadnim vodama i nadam se da ćemo moći nastaviti u istom smjeru raditi i na svim drugim, ostalim dosjejima koje želimo zaključiti dakle i sve ono što ovisi o odlučivanju, dakle tu trebamo biti realni i pragmatični. Kao što znate, nemamo neograničeno vrijeme na raspolaganju kako bismo došli do sporazuma i priveli kraju sve nužne postupke kako bi ti dosjeji mogli biti usvojeni kao što rekoh prije izbora. Dakle, vrijeme nije na našoj strani. Biće ogroman izazov za sve institucije. No ipak, uvjeren sam da ćemo uspjeti to realizirati, a tu računam na sve naše suradnike. Zajednička ribarstvena politika jako je važna, ne samo interno gledano, gdje se daje doprinos za održivo upravljanje e, ribarskim stokovima, i radi se na promičbi kulturnog i lokalnog identiteta, no to ima isto tako i vanjski aspekt. A Europska unija odlučila je biti predvodnik u tom smislu, jer Unija promovira čitav niz inicijativa kako bi se učvrstila učvrstilo međunarodno upravljanje morima i oceanima u širokom kontekstu. I tu inzistiram na našem angažmanu Normalno da damo doprinos ostvarenju održive ribarstvene politike dugoročno i usvajajući dakle višegodišnje planove sa e, za ribarstvo. Dakle, mi ćemo se zalagati za hitro usvajanje tog plana za zapadne vode i željeli bismo doći do te etape u kojem će taj e, politički sporazum se pretvoriti u stvarnost, barem što se tiče višegodišnjeg upravljanja državnim fondovima e, istočnog sredozemlja. Drugo, održivo upravljanje ribarskim fondovima sredozemlja. Sukladno sa reformiranim ZRP-om, Isto tako željeli bismo imati stabilni, transparentni i, i e, dosljedniji plan upravljanja stokovima. Mi smo analizirali prijedlog to detaljno na vijeću i radili smo na općem stavu koji će zajamčiti održivost E, ekonomsku i socijalnu održivost e, ribarstva. Također sam pročitao stavi prijedlog Europskog parlamenta, tako da ćemo raditi na iznalaženju svih mogućih kompromisa kako bismo udovoljili vašim očekivanjima. E, Nadam se da će vijeći parlament jako brzo doći do kompromisa koji potrebni kako bi se zajamčilo dugoročno i održivo upravljanje ribarskim stokovima u toj regiji. Još jedan važan aspekt e, koji ne zaboravljamo jest e, sposobnost Europske unije da da svoj doprinos prehrambenoj sigurnosti tako što će staviti na raspolaganje ribarske e, proizvode visoke kvalitete uz bogati nutricionički udio. Znamo koji je, koji je značaj eh, toga svega na europskoj razini tako da moramo iskoristiti eh, kvalitetnije akvakulturu, održivu akvakulturu koja bi zadovoljila potrebe naših eh, potrošača i stvorila brojna radna mjesta. Također treba podržati i partnerstva, lokalna partnerstva i razvoj lokalnih e, zajednica, bilo da se radi o obalnim e, područjima ili ne. U tom kontekstu tu e, obalno ribarstvo mora e, beneficirati preferencijalnim, e, mora uživati preferencijalni status. Sve se to tiče, dakle, e, sve to nešto ulazi u okvir mff a i uvjeren sam da ćemo moći organizirati bolju apsorpciju europskih fondova. No moramo isto tako imati na umu sve prepreke, istrajne prepreke koje sprječavaju dobro korištenje europskih fondova, a prvenstveno su tu misli na stopu sufinanciranja. Znam da su nacionalne uprave zadnje vrijeme učinile veliki napor, uložile veliki napor kako bi se poboljšala razina e, korištenja fondova. Dakle, možemo reći da ima nedostatan interes ili da e, e, zanemaruju te fondove. No, ipak e, situacija je takva da, da, je, da je situacija i dalje preslo, jako složena. Trebamo iskoristiti pouke prošlosti i poboljšati taj sustav. Ono što je važno je da imamo dovoljno sredstava za ribarsku industriju, akvakulturu, transforma, preradu Eh, kako bismo razvijali gospodarstvo mora i ostvarili ciljeve eh, zajedničke ribarstvene politike. Imajući na umu zakonodavnu složenost i trenutni kontekst, E, sve te mjere su tim važnije. Predsjedništvo će raditi na nalaženju sporazuma sa vijećem o e, djelimičnom općem pristupu. Taj sporazum treba olakšati nastavak financiranja za razdoblje od 2021. do 2027. za EMFF. Pomno sam e, pročitao stav parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru i stav e, odbora za ribarstvo koji se tiče MFF-a. Na vijeću se države članice slažu s prijedlogom e, o pojednostavljivanju nekih zakonodavnih prijedloga i postupaka paka e MFF-a. No, imamo neke poteškoće glede sadržaja pojednostavljenih prijedloga i načina e, primjene istih. Dakle, e, polju primjene i proširenju polja primjene kako bi tu bili uključeni novi novi sektori u koje bi trebalo biti uključeni plavo gospodarstvo. Dakle, novi prijedlog o MFF-u ovisit će o napretku koji će biti ostvaren u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira. Što se tiče e, uredbe o nadzoru, naš cilj je da nastavimo napredovati koliko god je to moguće na vijeću prije kraja ovog saziva. Prijedlog komisije za ažuriranje i moderniziranje sustava nadzora ribarstva eh, je u fazi analize na vijeću i eh, rumunsko predsjedništvo pridaje sav mogući, svu moguću pažnju tom cilju. Naš cilj jeste da se promovira konstruktivna radna atmosfera koja će biti plodonosna i omogućiti da što brže napredujemo u radu na tom e, kompleksnom dosjeu. Prijedlog uredbe o tehničkim mjerama ključni izazov za ove dvije institucije imajući na umu da se tu radi o složenom prijedlogu koji obuhvaća brojna, brojne osjetljive elemente. Dakle, austrijsko predsjedništvo učinilo je sve što je bilo u njenoj moći kako bi se zaključili pregovori i kako bi uvjerila delegacije da daju revidirani mandat što no nažalost to nije bilo dos dovoljno kako bi se omogućilo ostvarenje političkog sporazuma na zadnjem trijalogu koji je održan u Strasburu. Danas nam treba, sad nam treba vrijeme za razmišljanje. Dakle, rumunsko predsjedništvo analizira prijedlog Europskog parlamenta i učinit će što je sve što je potrebno kako bismo nadamo se došli do pozitivnog e, zaključka što prima moguće. Kao što sam već rekao, promocija sur, međunarodne suradnje i učvršćivanje upravljanja mora i oceana vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike za nas je jako važna stvar. Posljednično tome želim inzistirati na tome da Europska unija ima jako važnu ulogu u regionalnim e, organizacijama upravljanja e, e, ribarstvom, jer one za cilj imaju jačanje e, regionalne suradnje kako bi zajamčilo očuvanje i e, jamčilo, održivost e, ribarskih fondova. Što se tiče un FAO i OCD-a, suradnje s rumunsko predsjedništvo će ispuniti svoju ulogu kako bi se pripremilo sve te susrete. Kao uh, obalna država e, Crnog mora imamo dakle iskustvo e, dijeljenja fondo stokova sa trećim zemljama i znamo koje to može imati podrazumijati poteškoće. Zahvaljujem također i povjereniku Veli na načinu na koji je radio na e, suradnji sa našim susjedima Sredozemlja i Crnog mora. Konferencije e, Medfish Forever e, održano u u Sofiji Bukureštu imali su veliki uspjeh i i tu smo bacili temelje za održivi razvoj e, tog, e, tih bazena. Sporazum mi u održivom ribarstvu predstavljaju ključnu kariku zajedničke ribarstvene politike u partnerskim zemljama. Dakle, u, tim zemljama sporazumi o partnerstvu imaju jako važan utjecaj na poboljšanje istraživačkog rada, održivosti za borbu protiv NNN ribolova i kako bi se više pomoglo e, malim, malo ribarstvo i spriječilo ilegalni ribolov. Zahvaljujući tom, tim sporazumima Unija pokušava uspostaviti primjer održivog upravljanja ribarstvom i biti transparentna. Naime, pristup e, europskih flota radi se zahvaljujući zajedničkoj analizi Budite sigurni da, da je predsjedništvo upoznato sa svim aranžmanima i znamo da eurozastupnici trebaju biti u potpunosti informirani o raspodjeli nadležnosti između institucija. Zaključit ću pozdravljajući koordinirani napor provedbe zajedničke ribarstvene politike koju provode tri institucije, vijeće, parlament i komisija zadnjih godina mogli smo vidjeti da su ribarski, fondovi u dobrom stanju. I poslije što o tome dobit e, u ribarstvu je zahvaljujući tome i porasla. Uvjeren sam da ćemo zahvaljujući našoj suradnji moći ostvariti veći napredak i veću dobiti i još dodatno poboljšati održivost e, ribarstva ponavljam da sam u potpunosti spreman na suradnju i u potpunosti spreman odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam. Merci beaucoup, monsieur. Hvala, ministre. Hvala, dragi Petre. Sada dajem riječ koordinatorima. Kolegica Brijano će prvo uzeti riječ jer zamjenjuje kolegu Sera. Renata, izvoli, imaš Grazie Presidente. Evo, samo kratko. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre. Gospodine ministre, bili ste vrlo iscrpni u svojem izlaganju onoga što rumensko predsjedništvo namjerava poduzeti. Jučer sam sudjelovala u, u trijalogu o Sabljaki. I te pregovore je vodio Marko Afronte. Uspjeli smo završiti rad na važnom predmetu jer e, su zalihe sabljarke doista ugrožene, tako da je bilo važno doći do sporazuma s vama. To je bio dugačak proces, ali uspjeli smo približiti svoja stajališta i Zahvaljujući tome uspjeli smo završiti s radom na tom predmetu, a znam i za drugi predmet koji vodi kolegica Engstrom da je došlo do pozitivnog ishoda. Mi smo radili doista naporno na našem zakonodavstvu i surađivali s vijećem. Ponekad smo imali suradnju, ponekad nešto manje suradnje. Imamo neke političke aspekte na kojima ustrajemo, čak možda i izvan naših e, ovlasti, ali ipak nastojimo nešto promijeniti u vijeću. Imamo još jedan ili dva važna predmeta. Jedan me posebno zabrinjava jer već godinama radimo na tome, a riječ je o tehničkim mjerama. Mi smo odradili svoj posao i sa prethodnim predsjednikom i dosta smo se približili u stajalištima. I još je preostalo nekoliko elemenata u koje moramo uložiti zajedničke napore. Bilo bi šteta da se zbog tih elemenata ne usvoji cijeli predmet, tako da i vas molim za najbolju moguću suradnju. Isto vrijedi za e, upravljanje demerzalnim vodama u sredozemlju. To je doista važan plan na kojem radimo mnogo u posljednjem razdoblju, ali i tu smo spremni napredovati. Također postoje i velika očekivanja od posjeta teritoriju, dakle očekivanja djelatnika u sektoru, u akvakulturi, u preradi ribe, i to se naročito tiče inspekcija i fonda za pomorstvo i ribarstvo. U vezi sa fondom treba izmijeniti postupak pristupa sredstvima i treba nastojati omogućiti tom fondu da pomogne ribarima u provedbi zajedničke ribarstvene politike. Naime, djelatnici u sektoru zapravo gledaju na to tako da Europska unija uvodi propise, ali ne olakšava njihovu primjenu kroz fondove. Dakle, postoji opasnost da se djelatnici usprotive, a ne da prihvate politike Europske unije i znamo da postoje brojne stranke koje osporavaju prava europsku politiku, a to ne želimo. I na kraju važno je i vaše zalaganje i za vanjsku dimenziju. Ja dolazim iz Italije i nama je važna vanjska dimenzija koja se odnosi na sve zemlje svijeta, naročito kada je riječ o uvozu, a to posebice vrijedi za zemlje sredozemlja, jer je sredozemlje more koje dotiče mnoge zemlje, tako da imamo tu važne propise koji se tiču mrzalnih voda, ali ako sve, sve zemlje ne primjenjuju i se propise, onda se naši ribari osjećaju ugroženijima. Evo, hvala, to sam htjela isaći. Merci, Renata. Hvala, Renata. Govorila su ime SID-a, Petar Vandalen u ime ECR. E Goedemorgen, meneer de minister. Dobar dan, Gospodine ministre, imamo isto ime. I jednaki smo domoljubi i ja dobro poznajem Rumunjsku i posjetio sam je e, više puta i to je bilo jedno od najljepših e, putovanja kada sam e, otišao na izvor Dunava. E, odnosno na ušće Dunava. I to je doista prekrasno područje netaknute prirode i tamo sam se upoznao također i sa ribolovom u Dunavu. E, vi poznate ministra Schautena za e, ribarstvo i poljoprivredu koji je iz moje stranke. No, evo, nakon ovog uvoda imam nekoliko kratkih jednostavnih pitanja i nadam se da ćete mi dati konkretne odgovore na ta pitanja. Riječ je o trijalozima. Koliko čujem, no nije rečeno da su te glasine točne. Rumunjsko će predsjedništvo nakon 8. veljače prestati prihvaćati počinjanje novih trialoga, jer se rad na tome neće moći dovršiti do kraja saziva. Dakle, moje Pitanje je li to istina da nakon tog datuma više neće biti trijaloga, jer više neće biti moguće dovršiti zakonodavni postupak u ovom sazivu. Drugo pitanje. Tehničke mjere. One su važne i za održivo ribarstvo i te tehničke mjere sadrže važne odredbe. Recimo, za različite tehnike, recimo lova pomoću elektro impulsa. Dakle, mislim da bi bilo važno imati trijalog e, unutar rokova koje sam spomenuo prije. I treće pitanje se odnosi na Brexit. Nadam se da neće biti tako, ali postoji opa opasnost da ne dođe do sporazuma, odnosno da ishod bude no deal, što bi značilo i velike gubitke za britansko gospodarstvo u visini od 8% BDP-a, ali i Francuska, Njemačka i e, danska gospodarstva bi mogla pretrpjeti ogromne štete zbog e, nedostatka sporazuma u visini od 4% BDP-a i to bi moglo imati ozbiljne posljedice po ribarstvo. Vi e, poznajete Crno more na kojem djeluju rumunjski ribari, ali e, za nas s naše ribare je e, važno i ovo more ovdje. Dakle, e, ribari iz Francuske, Nizozemske, Njemačke i Danske, ako ne dođe do sporazuma od 30. ožujka, više neće moći loviti u britanskom dijelu Sjevernog mora. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome. Sada u Ujedinjenoj kraljevini zbog Brexita vlada kaos i ne bih htio da taj kaos zahvati naše ribare. Hvala Bernard Kuhn. Pepe, izvolite. pitanje? <clears throat> Herr Minister, und... Äh, Hvala gospodine ministre. I ovaj, čestitam na prvim postignutim rezultatima na trijalogu o sabljarkama u Mediteranu. Već smo ostvarili rezultat koji su pozdravile sve uključene strane. Naravno, E, Rumunjska je svoje iskustvo i svoja znanja stekla ribolovom na Crnom moru. Tamo imate također i malo ribarstvo koje svakako treba podržati. No problem je u tome što Crnim morem graničem mnoge e, zemlje, Ukrajina, Rusija, Turska, I mi ćemo nastojati zaključiti sporazume s tim zemljama kao što smo učinili u slučaju trećih zemalja u sjevernoj Europi. Imate li predu odlučbu o tome kako bi to moglo ići. I moje drugo pitanje je već postavio Peter van Dalen, odnosno kako će izgledati plan puta za sljedećih nekoliko mjeseci, koje ćemo predmete moći još obraditi, tehničke mjere još nisu riješene. Imamo i uredbu o nadzoru ili inspekcijama. I ne znam hoćemo li moći to dovesti do točke pregovora. To su sve važni predmeti koji će omogućiti također i provedbu u temeljne uredbe. Imamo sada i različite planove upravljanja koje je parlament usvojio i koji su potvrđeni na trijalogu za zapadne vode, e, Sjeverno more, Baltičko more, Sredozemlje. A, postavlja se veliki problem za ribare sa obvezom um, iskrcavanja i uh, zabranom odbacivanja u more. to ne možemo riješiti na način koji je opisan e, u temeljnoj uredbi sa svim e, propisima o odbacivanju, neodbacivanju i tako dalje. Dakle, o tome bismo trebali pregovarati kako bismo došli do izvedivijih rješenja. Dakle, Hoćemo li to moći riješiti izravno sa vijećem ili trebali prvo kontaktirati komisiju, ne znam, ali bilo bi dobro da se i tu vijeće aktivira. I Razgovarali smo jutros i o sporazumima sa trećim zemljama koji mogu biti vrlo korisni. Konačno smo s Marokom iznašli rješenje koje također određuje način na koji ćemo međusobno surađivati u budućnosti. S jedne strane, naravno, važno je u toj regiji nastaviti provoditi zajedničku politiku ribarstva, ali s druge strane trebaju nam i te zemlje koje nam pomožu djelovanjem svoje e, obalne straže, sprječavanjem trgovine ljudima i spašavanjem imigranata koji su stradali na moru. To su naravno važne točke na dnevnom redu rumunjskog ništa rumunjska istina nije u šengenskom prostoru, ali važno je zajedničko, zajednički razgovarati o zaštiti vanjskih granica. hvala, Norika Nikolaj. U ime Aldea. Hvala vam. Koristimo priliku što je naš ministar ovdje da po prvi put govorim rumunjski, jer sam do sada do sada nisam mogla zbog prijevoda govoriti rumunjski. Dakle, na rumunjskom. Ministre, najljepša hvala na prezentaciji. Točno, mi nismo velika zemlja govoreći o ribarstvu, ali Rumunjska voli ribarstvo i svjesni smo značaja tog sektora u europskom gospodarstvu, te pozdravljam vašu spremnost da radite na iznalaženju rješenja koja će nam omogućiti da zaključimo rad na čitavom nizu ključnih dosija za politiku ribarstva. Što se tiče višegodišnjeg ribarstvenog fonda, znate da nam je to jako važno. Dakle, MFF nam je jako važan, a parlament i ovaj odbor i Komisija dugo su insistirao na tome da e, migracijske vrste poput kormorana i pelikana budu uvrštene u taj fond jer te dvije vrste daju izravan doprinos upravljanju stokova upravljanju u okviru akvakulture i tako dalje. Dakle, to nije nešto što odnosi samo e, rumunjske, tu su i neke druge vrste, poput foka na jugu, sjeveru Europe, koje bi trebalo uključiti u ovo sve. Da, da ministre, trebamo shvatiti da je potrebno iznaći rješenje, ravnotežu između politike zaštite okoliša, gdje će se zaštititi životinske vrste, te održive politike u smislu iskorištavanja ribarskih stokova. Dakle, ne možemo si dopustiti da tratimo sredstva poreznih e, obveznika i ne ispunimo tu nužnu ravnotežu. Tako da se nadam da će ta ravnoteža prevagnuti. Naravno, ovdje sam slušala pitanja kolega koja se tiču tehničkih mjera koje su od iznimnog značaja za ovaj sektor. Nadam se da ćemo moći napredovati na tom polju tijekom vašeg, odnosno našeg predsjedništva. To je naravno jako kratko predsjedništvo, no u svakom slučaju vrlo je važno za budućnost sektora. Vrlo je važno da budemo u stanju zaključiti rad na tim dosjejima sa s naše strane i vijećem s vaše strane. U svakom slučaju vam zahvaljujem i uvjerena sam da ćemo s vašim iskustvom i vašom stručnošću koja je u potpunosti priznata i uvažena u Rumunjskoj. Uvjerena sam da ćemo ostvariti važan, značajan napredak za nas, za Rumunjsku, za Europu, a sve u službi Europljana, naravno. Hvala vam, Manorika, Lina Engst. U ime zelenih. Dajem riječ Marku. U redu, onda Marko. E, Marko Afronte u ime zelenih. E, hvala. Ja se pridružujem pozivu koji su uputili mnogi, odnosno da se nastoji završiti rad na predmetu tehničkih mjera. To pratim jer sam izvjestitelj u Sjeni i nedostaje nam jedan trijalog jer su još otvorene tri politike političke točke, odnosno pitanja. I to je važan predmet koji bismo htjeli završiti do kraja ovog saziva. Tako da ponavljam e, ovaj poziv koji su već uputili drugi. E, ima nekoliko pitanja o sredozemlju. Prvo se odnosi na e, plan upravljanja malom plavom ribom e, u, Jadranu koji je dosta, prije dosta vremena završen, no e, još nije započeo trijalog o tome, nema nikakva saznanja o tome, a koliko znam, sve stoji zato jer vijeće još nije usvojilo stajalište o ovom predmetu i zato me zanima zašto vijeće još nije usvojilo to stajalište i što spriječa usvajanje jer e, mislim da bi trebalo započeti i s radom na tom predmetu. I drugo, zadnje pitanje je e, pitanje koje se odnosi na e, zapadno sredozemlje i demerzalne vode. Dakle, vi ste to spomenuli više puta u svojem izlaganju i to je zapravo više poziv nego pitanje. Mi u sredozemlju se uvijek s pravom žalimo zbog dramatičnog stanja stokova u sredozemlju i to potkrepljuju doista zastrašujući znanstveni podaci i to su već potrajni podaci, ali prvi višegodišnji plan za Jadran i za demerzalne vode zapadnog sredozemlja Dakle, u tom slučaju je parlament usvojio doista slabo koje ne odražava doista katastrofalno stanje tih tokova. Dakle, došlo je do usvajanja slabih e, planova koji se ne suočavaju na odgovarajući način sa problemom koji predstavlja to dramatično stanje stokova. Dakle, mene zanima hoće li se vijeće pozabaviti ovakvom situacijom. Naravno, uvažavajući i e, gospodarske i socijalne aspekte. No, ako izgubimo te stokove, zapravo takvih aspekata uopće u sljedećih nekoliko godina neće niti biti za koga. Hvala ti, Marko. David Coburn. u ime FDD-a. Hvala, doista mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje. Kao što znate, nažalost, Ujedinjena kraljevina je imala uspješnu uspješni boravak u Europskoj uniji. navikli su nas na prevaru unutra. I kao što znate, Ujedinjena kraljevina odlazi i u naporima e, naše eurofilske premijerke no, u svakom slučaju, ovo je bila najbolja prilika da uspostavimo trgovinske sporazume sa čitavim svijetom i naprednim gospodarstvima. Ravnatelj OECD je nedavno rekao da će biti e, izlazak, e, odnosno Brexit e, iz e, svjetske trgovinske organizacije će zapravo biti vrlo blaža situacija. Britanija želi svoj natrag svoje područje za ribolov, naročito moja zemlja Škotska, jer nam je to ukrala vlada i to predala Europskoj uniji kao cijenu ulaska u Europsku uniju i, nama su rekli zapravo da je to bio trgovinski sporazum, ali to nije bilo to. Dakle, mi sada izlazimo i, želimo natrag svoje ribolovno područje i rado ćemo vam e, prodavati i ribu i ribre prerađeve ne u Španjolsku i mnoge od nas eh, rad, eh, odlaze u Španjolsku i volimo jesti paelju. Tako da bismo rado prodavali riblje stokove u Europskoj uniji, ali nije nam drago da nam Europska unija pljačka more. Dakle, što to ćete vi učiniti kako biste omogućili Britaniji i Škotskoj da poprate svoje ribolovna područja. Merci, eh, Hvala ti, Davide. Eni Pirik, izvolite. Mislim da je ovo drugi puta da ste ovdje. E, ovo je jako važan trenutak za nizozemsku, kao što su rekli i moji kolege. Imamo 82 flote jako puno e, brodara i ribara čeka na rezultat budući da imaju vrlo važnu ulogu u tom procesu. Mm, mi imamo i male e, ribare, dakle koji se bave malim obalnim ribolovom i većim i oni u principu mogu e, zajedno raditi. Evropski novac se daje za inovativno ribarstvo, ali e, mali ribolov je jednako bitan. Druga stvar koju želim reći se odnosi na zaštitu e, okoliša u Europi. Jako smo puno o tome razgovarali. I na jako puno mjesta se može što što učiniti, no u ribarstvu nema jako puno prostora. E, na u odboru za zaštitu zdravlja smo čuli, neprestano slušamo o tome kako je riba zdrav proizvod. E, najzdraviji proizvod u Europi koji se lovi u morima oko Europe. Stoga jako puno toga moramo e, zajamčiti našim ribarima ako im želimo omogućiti da nastave loviti ribu. Nemojte sada odustajati od svega i kad govorimo o otpornosti na e, antibiotike i na kraju Kada govorimo o sredstvima, financijskim sredstvima, novaca ima u Europi. No moramo pojednostaviti pravila pravila nisu dobro e, strukturno. Tek 11% sredstava se iskoristi. Pravila treba pojednostavniti ako želimo da ribari, i to pogotovo mali ribari koji ovise o tome, da i oni mogu iskoristiti ta sredstva. i slažem se također e, sa kolegama koji su rekli da je Rumunjska zemlja koju e, i tekako cijenem. Hvala. Hvala Ani. Izaskun. Izvoli. Hvala vam predsjedniče, hvala e, svima i dobar dan svima. A vama ministre želim sve najbolje za vrijeme predsjedanja. Predsjedanje će biti kratko i to je šteta zato što to znači da nećete imati jako puno vremena. No htjela bih se kratko osvrnuti na tri aspekta koja su prema mojem mišljenju vrlo bitna. Prvo se odnosi na uredbu o kontroli. Na njoj smo jako